only time today says Dobar dan svima. Evo kako imamo vrlo malo vremena na raspolaganju, ja vas molim da se pridržavate zadanog vremena. Imamo tri govornika, sada ću im dati riječ, ali prije toga samo želim podsjetiti da kada bude preostala samo jedna minuta, podsjetit ću sve govornike da im je toliko vremena preostalo. Počinjemo sa prvim e, govornikom, e, profesorom na sveučilištu Maastrichtu i na Pravnom fakultetu Erasmusu Rotterdam. On će predstaviti studiju o ekološkoj odgovornosti poduzeća. Imate 20 minuta, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju, i nadam se da ću govoriti i kraće od 20 minuta koje ste mi velikodušno dodijelili. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, ja sam istinu probao ovu studiju koja je vrlo zanimljiva. Ovo je fascinantna tema o odgovornosti poduzeća za zaštitu okoliša. Vjerojatno svi poznate dobro kontekst, a to je direktiva o odgovornosti za zaštitu okoliša od 21. travnja 2004. godine. Moja zadaća je bila razmotriti postoje li neke slabosti, nedostaci ili može li doći do određenih problema i kako te probleme riješiti. Postoje u osnovi dvije vrste problema koje bi se mogle dogoditi, dakle prepreka pristupu pravdi i e, nesolventnost jednog operatera. Započeo sam sa radom na teoretskom okviru kako bih vas podsjetio uopće zašto imamo režim za odgovornost za zaštitu okoliša. Sa pravnog stajališta to osigurava obeštećenje i zaštićuje okoliš od štete, a istovremeno je važno jer prepoznaje odgovorne u poduzećima i također omogućuje prevenciju, odnosno sprječavanje. Ako razmotrimo literaturu, najbolji i najvažniji instrument za sprječavanje štete u okolišu je zakonodavstvo koje može biti i nesavršeno i zato ga treba ažurirati i dopuniti sa propisima o odgovornosti koji mogu imati važnu dopunsku ulogu i e, preventivnu ulogu, osim što predviđaju i oštetu i e, također što omogućavaju sprječavanje štete u okolišu. To znači da naravno operateri moraju snositi ukupne društvene troškove štete u okolišu koje su preuzročili. Ako to nije tako, onda naravno nastaje problem. Naravno, kada je riječ o direktivi o odgovornosti za zaštitu okoliša, ona e, navodi da su operateri oni koji nadziru poslovne aktivnosti. Dakle, odgovornost temeljem direktive se proširuje naravno i na poduzeća koja potpadaju pod ovu direktivu. Zanimljivo je da u literaturi e, naročito u radovima gospodina Lukasa Berkampa, postoji i razmatranje mogućnosti da se definicija operatera proširi i na matične tvrtke koje bi mogle snositi odgovornost za štetu okolišu koje su počinile e, tvrtke kćeri. No istovremeno ga kaže da postoje neke nedostaci takvog sustava i ako bi se to provelo, onda naravno da bi trebalo izmijeniti i zakonodavstvo sukladno tome. Ako razmotrimo studije koje je provela komisija o provedbi direktive, komisija ima naravno i niz službenih izvješća o tome, vidimo da je direktiva malo primjenjivana i postoji malo zahtjeva za pokrićem, odnosno za osiguranjem od štete u okolišu. Ne znam je li to problem ili nije, to nije lako reći. Možda se primjenjuju drugi propisi osim ove direktive, odnosno domaće zakonodavstvo, i to podrazumijeva da se direktiva ne primjenjuje, ali drugo zakonodavstvo onda rješava problem internalizacije eksternalija i time se rješava problem. I u izvješćima komisije također vidimo da e, još osiguranje u ovom području nije dovoljno razvijeno i da nema potražnje za njime. Ako pogledamo s druge strane empirijske studije, vidimo da u većini slučajeva odgovornosti za zaštitu okoliša Nesena je relativno mala šteta. Prema jednoj od studija jedna šteta je iznosila 42.000 tisuće eura i na temelju toga možete vidjeti da bi prosječna šteta iznosila 42.000 eura i onda bi se shvatili zašto nema potražnje za osiguranjem, za osiguravateljskim pokrićem za štetu u okolišu. No problem je u tome da ponekad dođe do ogromnih šteta. Postoji jedan e, e, poznat slučaj u Nizozemskoj u Italiji, Ilva. I u tim e, primjerima smo vidjeli da se dosegla granica solventnosti operatera i onda operateri nisu više izloženi ukupnim društvenim troškovima štete u okolišu koju su prouzročili i upamtite, nema e, internalizacije eksternalija o, kojem, e, kojoj sam govorio. Dakle, u većini slučajeva, međutim, mogli bismo reći da se, se dobro završi, ali postoji nekoliko većih e, katastrofa gdje sve pođe po zlu i gdje jednostavno operator nema dovoljno sredstava. Evo, ja sam to malo detaljnije razmotrio. I srž problema u takvim slučajevima je u određenoj mjeri ograničena odgovornost korporacija i ja sam proučio i literaturi, jer u literaturi stoji da postoji ograničena odgovornost e, poduzeća, ali postoji i trgovačko pravo i sada tu neću ulaziti u detalje. No, to kao rezultat ograničene odgovornosti mogli bismo imati postupke u kojima korporacije zloupotrebljavaju ograničenu odgovornost. Recimo, usredotoče svoje onečišćenje u podružnice i tvrtke kćeri. Nema dokaza da se to sustavno događa u Europi, da to bude jasno. No, s druge strane, postoje slučajevi van Europe gdje se tako nešto događa, recimo korporacija E, stvara posebne subjekte, recimo gdje imamo e, svaki tanker u posebnom e, subjektu i onda je pitanje kako to riješiti? Pa u literaturi se predlaže niz različitih rješenja, neke od njih govore o minimalnim kapitalnim zahtjevima, neki profesori su predložili neograničenu prorata odgovornost dioničara za takvu štetu i Također se radi na e, takozvanom probijanju, odnosno piercing, e, volje korporacija. Dakle, sve ide prema trgovačkom pravu i sve to ima i određene prednosti i nedostatke. Berkham je se to pregledao i rekao da bi recimo ova posljednja varijanta bila korisna, recimo da se ne ide na odgovornost e, matične tvrtke, nego da se kaže da tvrtke kćeri snose odgovornost za štetu, no Bergkamp e, e, ispravno kaže da je nedostatak takvog modela da je da možete reći da matična tvrtka odgovara jer ona nadzire unutarnje pridržavanje propisa tvrtke kćeri i tu može doći do raznih perverzih učinaka, odnosno matična tvrtka kaže više neću više nadzirati tvrtku kćer jer onda to povećava moju odgovornost. Dakle, vidimo e, razna rješenja u trgovačkom pravu, ali ako sažmemo sva ta rješenja, vidjet ćemo da imaju sva određene nedostatke. Tako da na kraju krajeva e, u e, literaturi stoji, <laughs> nemojmo se dirati u trgovačko pravo, jer ako bi se to učinilo, osim toga u literaturi stoji da postoji sumnja da bi se uopće zemlje članice složile u izmjenama zakonodavstva, a osim toga zašto izmijeniti to pravo ako bi se, kad bi se htjelo rješavalo, rješavati samo jedan problem, odnosno odgovornosti za štetu u okolišu. I ja sam razmotrio i razna rješenja za poboljšanje pristupa pravosuđu, i to neće biti ništa novo. Ovdje se može recimo spomenuti kao moguće poboljšanje, recimo uvođenje sankcija ili uvođenje također i e, osiguranja za pravne troškove ili financiranje postupaka treće strane i o tome ovdje govorim detaljno. No ono što je najvažnije i što želim izdvojiti i kada je riječ o problemu nesolventnosti. E, dakle, mogućnost je ne tražiti rješenje u trgovačkom pravu jer sam spomenula da sva ta rješenja imaju svoje ograničenja, ali da se ide u obvezna jamstva za e, insolventnost ili stečaj. Dakle, u direktivi se razmatralo takvo rješenje, ali na kraju to nije ipak učinjeno jer politički se nije mogao postići konsenzus za e, uvođenje takvih jamstava. Tako da jedino što sada imamo jest da zemlje članice imaju obvezu poticati dostupnost financijskih jamstava. I komisija je provela brojne studije kako bi uvidjela postoji li takvo osiguranje ili ne. U svojoj studiji, e, kažem, Slušajte, imamo ozbiljan problem nesolventnosti u nekim katastrofalnim slučajevima, dakle drugim riječima ne uvijek. Sjećate se da sam rekao da prema studijama prosječna šteta u okolišu iznosi 42.000 eura. To ne dovodi do nesolventnosti, što je jasno, ali imamo također i tri slučaja o kojima vidimo da je došlo do katastrofalnih gubitaka. Dakle, statistički tri slučaja nije mnogo za stvaranje zaključka, e, ali u relativno malom broju velikih slučajeva može doći do nesolventnosti, a onda u takvom slučaju dolazi do eksternalizacije štete sa dvije posljedice. Drugo, e, prvo, nema odštete za žrtvu, odnosno ona neće biti potpuna i neće se sanirati šteta. I ono što sam još rekao na početku, ako operateri više nisu e, izloženi e, potpunom e, potpunoj cijeni njihove aktivnosti, što bi bila nesolventnost, onda će biti manje mjera sprječavanja. Kako riješiti taj problem? Literatura je jasna. Prema literaturi treba uvesti obvezno jamstvo za solventnost. No, da ne kažem da je to obvezno osiguranje. Obvezno osiguranje je jedan od brojnih oblika takvih obveznih jamstava, ali to ne mora nužno biti osiguranje, može biti to sporazum o raspodjeli rizika, to mogu biti bankovna jamstva. Dakle, upotrijebite maštu, to mogu biti različiti instrumenti. Provedene su brojne studije, među ostalima ih je provela i Europska komisija o tome možemo li i trebamo li uopće uvesti obvezna jamstva za solventnost. Komisija kaže da nije trenutak za to što u osnovi znači da ne postoji konsenzus među zemljama članicama o tome. Ja bih dao sljedeći odgovor. Mislim da bismo trebali, ali to na e, diferenciran i uravnotežen način. Ja bih predložio sljedeće. Evo, razmotrimo što je bilo sa hvatanjem i skladištenjem ugljika. Recimo, u toj direktivi imate uz direktivu i smjernice i tu se uglavnom kaže da operateri trebaju tražiti obvezna jamstva za solventnost, ali direktiva ne navodi u kojem iznosu ili u kojem obliku. I to je ono što ja predlažem. Dakle, gospodine predsjedatelju, ja predlažem sljedeće. Treba postojati obveza za operatere da uzmu e, jamstva za solventnost, ali u direktivama ne treba određivati ni iznos, niti oblik iz razloga što ne možemo znati, odnosno lokalne okolnosti mogu biti različiti i nadalje. Neki operatori možda imaju toliko velike bilance da im ne treba osiguranje i to je ono što vidimo i u smjernicama za e, skladištenje i hvatanje ugljika u CCS-u. Dakle, na europskoj razini možemo dati smjernice koje će reći ovo su razne vrste jamstava koja bi bila prihvatljiva u određenim okolnostima, upravo kao što je učinjeno i u slučaju direktive o CCS-u, i to bi bila pametna ideja, i onda osigurati alate za upravljanje rizikom koje će lokalnim vlastima omogućiti da procijene da postoji veliki rizik s obzirom na ovog operatera i ovu situaciju. Dakle, na europskoj razini možemo razraditi smjernice za podržavanje donošenja odluka na lokalnoj razini u zemljama članicama i onda na razini zemalja članica se može razmotriti pojedine okolnosti, vrste rizika, štete i operatera i onda lokalne vlasti za izdavanje dozvola pregledaju ponudu operatera i ponekad operater može ponuditi jamstvo u obliku bilance i nadležno tijelo to može prihvatiti. A sa europske razine bi se trebalo samo nadzirati način na koji se te smjernice provode na nacionalnoj razini. Na taj način bismo dobili fleksibilan i diferenciran pristup, dakle ne bismo određivali nužno za cijelu Europsku uniju određeni oblik e, obveznog osiguranja i određene iznose. Mislim da to nije moguće jer su razlike prevelike i osim toga u mnogim slučajevima to možda ne bi bilo niti potrebno. I iz tog razloga koji sam naveo, e, naučimo nešto iz e, smjernica za CCS, a postoji i primjeri gdje se nešto slično također primjenjuje, jer smatram da je bolje rješenje samo primijeniti obvezna jamstva za solventnost samo tamo gdje je to potrebno i o tome trebaju odlučiti same zemlje članice sa nadzorom rizika na, sa razine Europske unije. Evo, gospodine predsjedatelju, obećao sam da, da ću završiti na vrijeme i tako sam upravo i učinio. Hvala vam. Hvala. Završili ste i mnogo prije vremena. Hvala vam na tome. A sada prelazimo na sljedećeg govornika, gospodina Laukasa Berkamka sa pravnog fakulteta Erasmus u Rotterdamu koji će predstaviti studiju o ažuriranju odgovornosti za štetu u okolišu poduzeća. Mogući amandmani i izmjene i dopune direktive o odgovornosti za štetu u okolišu. Imate 10 minuta, izvolite. Uh, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Veza jako prekida, tako da čujemo jako teško govornika. Nažalost, u ovom bliku ne možemo prevoditi. Gospodine Benkampe, izgubili smo vas. Možete li se pokušati ponovno spojiti? Mr. Bergkamp, you have the floor. Okay, sorry about that. Um, thank you. Can you hear me? Actually, you have a very bad connection. Imate jako lošu vezu. Osvježit ćemo vašu internetsku stranicu, vidjeti ima li poboljšanja. Pričekajte malo, hvala u redu. Berkham, may I ask you press the Gospodine Beckman, molim vas, pritisnite gumb za govor, izvolite. So, um, I will be speaking about... Dakle, ja ću govoriti o nekoliko specifičnih pitanja i postaviti i odgovoriti na pitanja koje su mi postavljena. Michael Ford uh, i njegovo izvješće i na to ću se u nekim slučajima osvrnuti. Dakle, ja ću uzeti perspektivu zakonodavaca Europske unije koji će morati ispoštovati europske ugovore i raditi na taj način, dakle pružiti visoku zaštitu, visoku razinu zaštite na području okoliša, te slijediti načelo onečišćivač plaća, a istodobno ispuniti neke ciljeve. Od mene se zapravo tražilo da istražim pet specifičnih pitanja, a to su pitanja koje se tiču sljedećih pet tema. Može li LD, dakle direktiva o štetu okolišu, se pretvoriti u uredbu, tako da onda se mora izravno odmah primijeniti? Što je sa obaveznim financijskim jamstvima? Je li to moguća opcija? Postoji li potreba, to je bilo poželjno stvoriti skupinu slučaka na razini Europske unije u vezi sa LD-om ili sa LR-om ako direktiva postane uredba. Nekoliko pitanja vezano uz e, civilnu odgovornost i pitanje koliko se pravila o e, civilnoj odgovornosti mogu također uključiti u e, trenutni sustav administrativnog prava koji se primjenjuje na LD i na kraju pitanja vezana uz zahtjeve koji se tiču fizičkog oštećenja ili oštećenja na zdravlje ljudi. To je dakle pet tema o kojima ću ja govoriti u idućih 8 minuta. Što se tiče prve točke, da se direktiva pretvori u uredbu. Rekao bih da nema razloga za reći zašto to ne bi mogla biti jedna od opcija za europske zakonodavce. To je moguća opcija i možda će to donijeti i dodatne prednosti. Osim svih onih koje već sada pruža ova direktiva. Ali to bi također ovisilo o tome hoće li direktiva o štetama okolišu postati i sustav koji se tiče civilne odgovornosti. Ako se ona uključi u sustav civilne odgovornosti, onda bi to više govorilo u prilog tome da se pretvori u uredbu nego da ostane direktiva, a ako ostane samo u sustavu administrativnog prava, onda bi pretvaranje u uredbu te direktive donijelo jako malo prednosti. Ali, naravno, ako želimo dati konačan odgovor na to pitanje, onda moramo pogledati cjelokupnost svih amandmana koji će se usvojiti na direktivu i jednom kada shvatimo i možemo procijeniti sve te amandmane, onda možemo donijeti informiranu odluku o tome bi li bilo bolje da ovaj instrument postane uredba umjesto direktive. Sukladno tome, ako se odluči da se direktiva pretvori u uredbu, onda bismo također trebali uzeti u obzir i u kojim slučajevima bi trebalo dopustiti neke opcije ili mogućnosti za fleksibilnost državama članicama, zato što najvjerojatnije neće biti moguće u potpunosti propisati sva detaljna pravila za države članice. Morat će se ostaviti manevarski prostor državno članicama, prostor za različita tumačenja i morat će se dakle ponuditi neke opcije fleksibilnosti za država članica. Što se tiče ove druge teme, dakle financijska jamstva, financijska sigurnost, tu ste već čuli od Michaela Fora da doista postoji potreba za onim što on zove obaveznim garancijama o solventnosti. Doista mogli bismo reći da u onim slučajevima gdje već znamo unaprijed da će apeliteri možda postati insolventni zbog te odgovornosti koju će možda snositi zbog šteta u okolišu i da bi onda u takvim slučajevima jamstva solventnosti nudila potrebna financijska sredstva tim operaterima kojima bi oni mogli onda nadoknaditi štetu u okolišu. Dakle, to bi mogla biti jedna od opcija za europske zakonodavce ali kao što je Michael Ford već istaknuo, ako se odlučite za to, onda morate uzeti u obzir još nekoliko specifičnih pitanja. Kao prvo, naravno, morate jasno znati u kojim slučajevima se javlja ta potreba za obaveznom garancijom solventnosti ali isto tako morate pripaziti na učinak takvih zahtjeva, posebice na mala i srednja poduzeća, od kojih neka se mogu baviti i dosta, recimo to, riskantnim djelatnostima. I kakve će biti posljedice svega toga e, u smislu e, toga kako možemo onda upravljati tim posljedicama. I tako je Michael Ford već rekao, moramo biti oprezni zbog toga što tržište za financijske sigurnosti e, je kompetitivno tržište i cijena, primjerice polisa osiguranja, će se stoga temeljiti na jednoj tržnoj situaciji koja je dosta konkurentna, koja je time vođena. I isto tako e, moramo imati inovacije na tržištu da se te opcije mogu nadalje razvijati za pružanje financijske sigurnosti. Tu moramo si postaviti pitanje kako obavezno jamstvo o solventnosti može podržati ciljeve e, ove direktive koje se tiču sprečavanja šteta u okolišu. I tu imamo dva razmišljanja s tim u vezi. Prvo je to da se može, mogu koristiti e, kategorije rizika. Dakle, možda bismo mogli izraditi jedan sustav sa kategorijama rizika koji se onda točno, e, koji su točno vezani uz e, zahtjeve za financijskom sigurnošću, a isto je, isto je možda moguće tu nešto ugraditi u taj sustav kako bi se uspostavili programi za procjenu rizika koji bi onda služili prevenciji što se tiče treće teme, slučne skupine na razini Europske unije, evo, bit ću vrlo kratak, mislim da takva skupina može biti korisna na razini Europske unije i da bi nju onda mogle države članice konzultirati, a isto tako možda i privatni subjekti, ako je to dio sustava administrativnog prava i ako se e, tužbe građana uključe u direktivu. Evo, tu možete dalje razmišljati naći u mom dokumentu kojeg sam izradio. Što se tiče e, civilne odgovornosti, opet, nema nikakvog razloga zašto se ne bi mogao dodati i sustav e, civilne odgovornosti u ovu direktivu, to jest eventualnu uredbu i takav sustav bi mogao postojati paralelno sa postojećim sustavom koji je pod administrativnim pravom i tu imamo različite vrste civilne odgovornosti. Naravno da je tu privatno pravo da se traži nadoknada štete za štete u okolišu. U nekim slučajevima postoji i privatna odgovornost koja se može nametnuti e, direktorima, izvršnim ljudima poduzeća mogu postati odgovorne i za štetu koju njihovi poslovni partneri e, počine ali sve te opcije zaslužuju jedno, jedan uravnotežen pristup i morate isto tako obratiti pažnju na odnose između e, javno, javne provedbe svega toga i e, privatne, privatnog rješavanja sporova. Što se tiče zadnjeg pitanja, evo, tu mogu isto tako reći da nema razloga zašto se to ne bi moglo uključiti u direktivu, ali to bi malo proširilo direktivu izvan ovog područja koji se tiče same štete u okolišu, te bi tu pomalo ušli u e, područje e, osobne fizičke, osobne fizičke štete ili štete javnom zdravlju ako se dokaže da je zbog štete okolišu došlo izravno e, do posljedica na zdravlje ili fizičke integritete ljudi. Evo, to su dakle odgovori koje sam ja pripremio na ova pitanja koja sam mi postavljala. Hvala vam na pažnji. Hvala vam, gospođa Beckman. A sada govori Roberta Landi. Ona je profesorica na jednom sveučilištu u Napolju. Ona će nam predstaviti svoj dokument vezano uz to kako se e, poduzeća uklapaju u LD. Imate 10 minuta, profesorica. Signora, la invito a schiacciare il pulsante speak, per favore. Molim vas, prisnicite gumb za javljanje za riječ, profesorice. Mrs. Landy, may I ask you to... Gospođa Landi, molim vas pritisnite um, zemlje za riječ. Hvala. La ringrazio, presidente. Dunque... Eh, Hvala. Kao što je poznato, europski sustav odgovornosti za štetu u okolišu je usredotočen na prevenciju i sanaciju štete s izuzetkom nekih slučajeva poput onog u Španjolskoj koji predviđa jedinstvenu zaštitu, iako možda e, podložnu sanacijskim mjerama, no dakle s tim izuzećem gotovo sve europske države e, predviđaju dakle osiguranje mjesta gdje je nastala šteta i sanaciju. Naravno za štetu odgovornost nosi onaj koji je prouzročio štetu i to može biti i e, vlasnik ili upravitelj tog zahvaćenog područja koji je izuzet međutim od sanacije štete, a osim ako u njoj nije sudjelovao. U Italiji postoji sukob između sudova kada je riječ o sudjelovanju vlasnika i odgovornoga za e, štetu okolišu u sanaciji štete i to je navelo Vrhovni sud da razjasni situaciju i tada je čak i Europski sud naglasio da europsko pravo kada je riječ o odgovornosti za okoliš uvijek predviđa da e, postoji uzročno posljednica veza između štete i e, djelovanja operatera. No, e, Europski sud je predvidio da zemlje članice mogu uvesti i strože mjere od onih predviđenih u direktivi i tu nije isključio, dakle, skladno sa europskim pravom nekih e, oblika odgovornosti bez krivnje, što mogu onda e, nacionalna zakonodavstva promijeniti na takozvane odgovorne operatere. Iako u Italiji ne možemo nametnuti operaterima odgovorima za štetu mjere sanacije, ipak se može predvidjeti odštetu, zamjensku odštetu za sanaciju štete pod uvjetom da se zahvaćeno područje sanira i naravno ako javna vlast ima interesa postupiti u tom pravcu. Iako postoje neke određene razlike, međutim to se može prepoznati i u francuskom, njemačkom e, i čak mađarskom zakonodavstvu i zapravo tu želimo uputiti na moju studiju. Iz slike koje nude zemlje članice u ovom složenom postupku preuzimanja direktive možemo zaključiti sljedeće. Dakle, isključivanje potpuno režima odgovornosti prema poziciji ne isključuje subjekta koji e, dolazi u kontakt sa e, oštećenim e, predmetom ili područjem od sudjelovanja u sanaciji štete. Kao što je više puta danas naglašeno, osim u slučaju da je nesolventna javna uprava ne može sama isključivo sanirati, nego to može učiniti substitucijski. Dakle, može se pozvati na odgovornog za onečišćenje ili na vlasnika zahvaćenog područja. No problem se povećava ako dođe do promjene u vlasništu e, samog područja zahvaćenog onečišćenjem ili štetom u okolišu, jer bivši vlasnik e, može odgovarati samo za štetu koja je nastala prije kupoprodaje. Kada je riječ o problemima u preuzimanju direktive među zemljama članicama, vidjeli smo da zemlje članice mogu ulagati također u sanaciji, što zahtijeva također i komparativnu studiju i tu vidimo da postoji veza između pravila odgovornosti i pravila o vlasništvu, ali e, ta pravila na razuman način e, moraju uvažiti i e, sve druge elemente od sloboda, gospodarskog poduzetništva do zdravlja i tako dalje. Osim toga, u kupovinu potencijalno onečišćenog e, područja ulaze gospodarski subjekti za koje je najvažnija procjena isplet, isplativosti takvog poteza. I u ovom e, kontekstu dužna pažnja ima izuzetnu važnost pod uvjetom e, da se informacije o okolišu osiguraju. I praksa e, je tu razmotrila razne mogućnosti sprečavanja sporova na čemu treba, mislim, poraditi i to u uvrštavanjem u ugovore takozvanih ekoloških klauzula koje mogu dati atipična jamstva kupcu. Recimo, tu može se predvidjeti i odgovornost prodavatelja. Dakle, imamo sve češće kupoprodaje čija e, je učinkovitost, odnosno stupanje na snagu, uvjetovano i e, tehničkom provjerom koju provodi kupac. I također, e, u slučaju da dođe do lošeg ishoda takve inspekcije, onda kupac može e, odbiti potpisati ugovor o kupoprodaji. Ili kupac može odlučiti i e, uvjetovati potpis na ugovor istekom ili ishodom inspekcije i ekoloških standarda. No što je sa kupcem koji nije bio upoznat sa takvom situacijom? Naravno, on se može pozvati na nacionalno zakonodavstvo, dakle može tražiti od smanjenja cijene do raskida ugovora, a osim toga može se dogoditi da stanje okoliša onemogućuje ostvarenje ugovora. I u tom smislu želim ukazati na jedan e, talijanski presedan u kojem slučaju se e, raskinuo kupoprodajni ugovor zbog toga što prodavatelj nije ispunio svoju obvezu kada je bila riječ o, o nekretnini koja se e, otkupala, u e, cilju sanacije, ali se kasnije ispostavilo da je cijena e, sanacije bila daleko veća od kupoprodajne cijene, odnosno cijene koja je bila utvrđena u trenutku kupoprodaje. troškovi sanacije okoliša ne mogu snositi u potpunosti tijela javne vlasti i zato je e, korisno uvođenje obveznih financijskih jamstava što se već prakticira u određenim zemljama članicama uz e, naravno i elemente fleksibilnosti i mogućnosti da se rješenje prilagodi i različitim okolnostima na terenu u zemljama članicama ili se također predvidjelo i preferencijalno pravo u slučaju da se i e, sudskim postupkom riješio spor u pogledu onečišćenja okoliša što je već bilo i e, predviđeno nekim e, gospođo profesorice imate jednu minutu andrebbero incentivati Treba poticati instrumente za prostorno planiranje i tu mislim e, recimo na nagrade za smanjenje troškova koncesije, a moglo bi se omogućiti i razmjenu između prava gradnje i e, sanacije, što može poticati i sanaciju okoliša koju će poduzeti i gospodarski subjekti koji nisu odgovorni za onečišćenje, što znači da ćemo težiti zaštitu okoliša i zaštitu privatnog poduzetništva i to može onda stvoriti konvergenciju između ta dva elementa, umjesto da su oni u sukobu. Dakle, e, moguća sanacija, da budem preciznija, može biti predmetom sporazuma između nadležnog tijela ili vlasnika područja i onoga odgovornog za e, nečišćenje okoliša. Evo, želim podsjetiti na talijanski primjer jer se mogu koristiti zamjenski uvori što talijansko upravno pravo e, čini podložnim privatnom pravu i u ovom kontekstu ekološka sanacija i e, privatno poduzetništvo moraju e, ostvariti suživot recimo u urbanistici, u zaštiti okoliša i e, javna vlast to ne razumijeva kao abstraktni čimbenik, nego Nažalost, ovdje je došlo do smetnji na vezi i nismo uspjeli razumjeti zaključak. Uh, Hvala vam lijepa profesorice Landi na vašem javljanju. A sada ćemo otvoriti davanje za govor svim izvjestiteljima izvjestima u sjeni, svima onima koji žele postaviti pitanja. Samo da vas podsjetim, da li zastupnici, danas neću biti toliko fleksibilan koliko inače jer imamo dosta popunjen program. I toga, čim ispunite zadano vrijeme za govor, daću riječ drugom zastupniku. Samo da vas podsjetim na to, svatko će imati dvije minute, a sada počinjemo sa gospodinom Andersom koji je izvjestitelj za ovaj dosije. Izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti svima trima profesorima koji su nam se obratili. Imam jedno pitanje za profesora Fora nekoliko primjera iz stvarnosti, jer je jako dobro imati znanstvenu elaboraciju nekog pitanja, ali treba reći da je pisanje zakona jednostavno, a da je teže ostvariti taj zakon u stvarnosti. Ja imam nekoliko pitanja. Jedno je Kemur i Dupont, koji su jednog brokera uzeli i onda su onečištili jedno područje u Italiji i sada talijanski porezni obveznici trebaju platiti to. A nizozemska vlada je pokušala, budući da se radi i o njima koji su to uključili, da pokrenu sporove. Zanima je kako da to izbjegnemo. 2001. je Pfizer White isto tako jednog brokera zaposlio kako bi se onečišćeni šećerni sirup maknuo i taj broker je onda prodao kao proizvod nekima u Belgiji koji proizvode led, to je sladoled, a 150 milijuna eura je netko platio za to štete u Nizozemskoj, ali nisu onečišćivače odveli na sud, a sada postoje neka privitna poduzeća koja su isto tako učinili koji su isto tako dobili mnogo štete i otišli su na sud, ali kada se sudite sa poduzećima koji imaju jako velika sredstva, oni su 18 godina već uspjeli od, odgoditi te postupke i sada je najviši sud u Nizomskoj ustvrdio njihovu odgovornost te sada mogaju definirati troškove za što će im opet biti potrebno 8 godina. Dakle, recimo da je sve to onda skupa trajalo u pravnim postupcima 25 godina. To je za normalne ljude nemoguće financijski iznijeti, a i vlade neće htjeti za tako dugačke postupke ići na sud. Kako da to izmjegnemo? kako da poboljšamo sustav, to je moje pitanje upućeno gospodinu Foru. I to ukazuje na to da je izuzetno potrebno da obnovimo ovu direktivu o štetama u okolišu i 2001. godine sam ja bio izvjestila za to pitanje. Zaključili smo 2004. godine. Potrebno ju je ažurirati i pretvoriti u uredbu o štetom okolišu, ako to ikako bude moguće. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Madarse. Gospodin Voreti, imate dvije minute. Jesam li ja sada? Čujete me? Da, izvolite. E, la premessa. Di fronte alla devastazione dell'ambiente... Hvala vam. Uzevši u obzir ova izlaganja koje smo čuli o sustavima oštećenja u okolišu podsjeća na pandemiju i na svjetske posljedice pandemije koronavirusa. Mi ne možemo nastaviti raditi s onim modelima koje poznajemo iz prošlosti, jer se mnogo toga izmijenilo. A u prošlosti je sve bilo previše nejasno, previše nedefinirano. Danas imamo veliki napredak i zbog toga moramo djelovati preciznije, točnije. I kada je, kao što je gospodin Benkamp rekao, potrebno da se ovu direktivu pretvori u uredbu jer danas smatram da je zaštita okoliša upravo jedan od naših najvećih prioriteta. Zatim pitanje gospodinu Fordu Bergkampu. Po vašem mišljenju, koji su to problemi? Koje su, koje su to ograničenja za uvođenje jednog sustava sa sekundarnom odgovornošću? Kako gledate na to? I onda jedno pitanje upućeno profesorici Landi koje aktivnosti takvih bonifikacija si možete zamisliti kada se radi o javnim natječajima, posebice onda kada čovjek točno ne zna za koju štetu okolišu je su, su učesnik eh, jer nije bio svjestan primjerice šteta u okolišu u trenutku. Kako se mogu izračunati troškovi na taj način da onda stvorimo jedan novi model i da onda provedemo i te naše nove ciljeve. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Mr. the floor is yours. Hvala vam, gospodin San. Izvolite, imate riječ, imate dvije minute. Merci Gospođa Tusan, hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, hvala i trima govornicima koji sam predstavili studiju. Imam nekoliko pitanja, kao prvo želim reći da svakako podržavam gospodina Mandersa zbog potrebe da imamo učinkovitije, bolje e, rezultate u stvarnosti i imam pet više konkretnih pitanja vezano za ono što smo čuli i na čemu vam još jednom zahvaljujem. Kao prvo, već smo raspravljali tijekom prvotnog izvješća o tome kako povećati pristup pravdi vezano uz okolišnu odgovornost. Pred nama je sada prijedlog revizije tih regulativa. Mene zanima što imate konkretno za nas kao preporuke. Kao drugo, ovdje u Europskom parlamentu radimo isto tako trenutno na održivom upravljanju poduzeća. Vi ste već rekli da imate neke prijedloge s tim u vezi, možete li možda nam nešto točnije reći kako to možda sve uklopiti i u to pitanje upravljanja poduzećima. Želim naglasiti da imamo jednu zabrinutost, a to je koja financijska sredstva imaju nadležna tijela za obrađivanje takvih predmeta vezanog u štete u okolišu, vezano uz okolišnu odgovornost. Treba nam više financijskih sredstava na svim razinama, u okolišnim politikama u državama članicama. A za ne bismo mogli možda si zamisliti da imamo neka pravila sada kada ažuriramo direktivu ili uredbu i o tome. I zadnja to što želim spomenuti, to su više točke vezane uz našu perspektivu za budućnost, ali ih moramo već sada zapravo definirati. Kao prvo, radi se o e, građansko-pravnoj odgovornosti u okviru onoga što se naziva pravom prirode. Danas imamo takozvani pure ecological damage, dakle e, okolišna šteta u čistom obliku, a ja mislim da bismo trebali preciznije to definirati i dopustiti da se ekosustavi ponovno oporave. I zatim još jedna zadnja točka tiče se difuznog ušteđenja. Ispričavam se, gospođo Tusa. Gospođa Odri, izvolite. Vi ste na popisu govornika. Imate dvije minute. Vi ste sljedeća. Chair, Mrs. Obris, not connected. Gospođo Obrin je spojena. U redu, onda prelazimo na odgovore naših stručnjaka. Možda da krenemo sa profesoricom Landi, ako se slažete s time, imate tri minute za odgovor, izvolite. Eh, Hvala na pitanju. U svojem izlaganju sam spomenula mogućnost da osiguranje i sanaciju budu predmet sporazuma između nadležne javne uprave i e, vlasnika ili upravitelja područja ili odgovornoga za onečišćenje. Dakle, ako treba sanirati jedno područje, postigne se sporazum temeljem kojega privatnik koji nije odgovoran za štetu preuzima niz odgovornosti i onda javna uprava mu priznaje pravo gradnje na tom području. Recimo, tu mislim recimo na sanaciju industrijskog e, kompleksa i možda jedno poduzeće za e, trgovinu nekretninama tamo želi izgraditi ili e, stambeni objekti ili trgovački centar i e, u zamjenu za sanaciju okoliša onda dobije dozvolu za gradnju. To je jedan slučaj koji smo imali i koji je odlučen u okviru pravosuđa i u takvom slučaju što se dosta često događa kao što je e, spomenuo gospodin Alberti, dakle kada se pokrene sanacija, ispostavi se da eh, je onečišćenje bilo ozbiljnije i da treba poduzimati dodatne mjere. Dakle, u takvom slučaju u načelu treba isključiti da neodgovorni vlasnik može eh, tražiti da se oslobodi odgovornosti temeljem porasta troškova. Dakle, u takvim sporazumima se e, priznaju pravo na gradnju i osvrednje sanacije i to e, može dovesti do određenog odnosa među ovisnosti. No, u takvim slučajevima načelo dobre vjere i dobre suradnje zahtjeva reviziju programa sanacije kako privatnik ne bi morao snositi veće odgovornosti od onoga koliko iznosi pravo na gradnju koje mu je dodijeljeno. Recimo, e, tu mislim na eventualno rušenje već izgrađenih objekata. Dakle, ako se građevinski projekt ne može ostvariti jer e, se sudski opozove dozvola, neodgovorni privatnik se smatra oslobođenim od obveze. Dakle, kada je riječ o prevenciji, isključujemo govaranje uvjeta koji bi mogli dovesti do e, takvog slučaja. Dakle, ako se tako nešto predvidi u ugovoru, onda privatnik može čak i odustati od e, vlasništva nad tim područjem. I ako dolazi do odricanja nad vlasništvom, e, to ne oslobađa subjekta, međutim od njegovih obveza kaznenih ili e, oštete. Hvala vam lijepa, gospođo profesorice. Hvala vam, profesorica Landi, ali ispričavam se, nemam više vremena. Sada će riječ dobiti profesor Bergkamp. Izvolite, imate tri minute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Da, evo ja bih htio komentirati nekoliko pitanja koja su mi postavljena. Krenut ću možda od toga da ću dati nekoliko primjeri vezano uz pitanja koje je postavio gospodin Manders pod zakonodavstvom o otpadu postoji jedan koncept koji se zove generirana odgovornost. Taj koncept znači u biti da onaj koji generira otpad da je odgovoran za bilo kakvu štetu do koje dođe onda zbog otpada sve do onog trenutka dok se taj otpad ne zbrine. Dakle, takve vrste koncepata bi mogli biti od koristi u ovim slučajevima koje ste spomenuli. Naravno, u jednoj od situaciji koju je gospodin Manders e, spomenuo, tiče se i e, privatne odgovornosti. Kada stvarate otpad ili kada je proizvod dio otpada e, i onda ga pokušate prodati na tržištu, onda ste zbog toga i privatno odgovorni. Tu dakle imamo te dvije vrste odgovornosti. Odgovornost prema okolišu, odgovornost zbog tog proizvoda. Što se tiče govornosti tečih stranaka, to je dosta važno pitanje, a većina od onoga što sam ja govorio kada se radi o građansko-pravnoj odgovornosti tiču se upravo tog specifičnog pitanja, dakle sekundarne odgovornosti tečih stranaka, primjerice koncept odgovornosti poduzeća je upravo to Dakle, nije primarno onaj onečišćivač koji je odgovoran, ili iako će naravno uvijek onečišćivač biti prva stranka na koju ćemo pogledati, ali osim te primarne odgovornosti postoji i sekundarna odgovornost, e, dakle, odgovornost e, i drugih tvrtaka. Sekundarna odgovornost također postoji i kada se radi o odgovornosti lanaca opskrbe. Ako poslujete sa određenim poslovnim partnerom, onda i vi preuzimate jedan dio odgovornosti za način na koji se ponaša taj poslovni partner i onda je to jedna vrsta sekundarne odgovornosti. Dakle, vi niste primarno odgovorni, već samo u slučaju da je taj poslovni su vaš partner u lancu opskrbe postaje nesloventan, onda i vi postate su odgovorni. Što se tiče troškova, pod e, građansko-pravnim zakonom nepredviđeni e, troškovi ne smanjuju vašu razinu odgovornosti. Ali tu imamo dvije stranke, jer naravno u ugovoru stranke mogu podijeliti odgovornost za nepredviđene troškove. A u nekim slučajevima građansko-pravna odgovornost, izvan ugovorna odgovornost, može isto tako e, poštivati takve vrste dogovora. To je isto nešto što morate imati na umu. I na kraju što se tiče održivog upravljanja poduzeća i kakva je veza sa LD-om i sa e, odgovornošću zbog štete u okolišu. Tu postoji jasna veza, radi se o upravljanju e, rizicima za okoliš i o programima za upravljanju rizicima. Hvala vam gospodin Berkamp, a sada ću dati riječ zadnjem u ovom krugu to je gospodin For. Imate riječ na tri minute. Hvala gospodine predsjedniče. Kolege su već odgovorile na neka pitanja upućena meni. Prvo pitanje je gospodina Mandersa. Mislim da je to izvrsno pitanje i u tom smislu to podržava moj argument što se tiče obveznih jamstva za solventnost. U slučajevima kad imamo velike štete, onda imamo isto tako i velike rizike. Isto tako kad govorimo o pravu što se tiče otpada i tako dalje, tu imamo isto tako i potencijalnu e, kaznenu odgovornost i tu možemo isto tako imati i aspekte prijevare. Treće što ste rekli je e, da ste govorili o rokovima, da ako se treba čekati 25 godina da se dobije natrag novac, onda to nema nikakvog e, smisla. Znači 7.6 u mojem izvješću Prevoditelji ne čuju govornika. Gospodine For, izgubili smo vas. Evo, pokušat ćemo se ponovo spojiti sa gospodinom Forom. Monsieur Michel For, maintenant vous pouvez appuyer sur le bouton. Gospodine Michel Faure, možete sada pritisnuti gumb speak. Da, shvatio sam da ste me izgubili u nekom trenutku. Kad ste odgovarali na pitanje gospodina Mandersa, hvala gospodine predsjedniče. Nadam se da je gospodin Manders čuo isto tako je ovaj problem dužine postupka. U izvješću znači točka 7 točka 6 znači tu imamo isto tako ovaj mehanizam brzog rješavanja zahtjeva i tužbi. Tu imamo mogućnost da se da odšteta žrtvama prvo a nakon toga da se zatraži e, povrat novca od onešćivača ili onaj koji je počinio štetu. Gospođa Tusan, govorili ste o Arhuškoj konvenciji. Uistinu je to važno pitanje. Europski parlament je govorio o uključenju Arhuške konvencije u europski, europsko pravo. Sa teoretske perspektive u potpunosti se slažem e, s onim što je parlament e, činio i ohrabrivao e, vijeće, ohrabrivao vijeće da ide u tom smjeru. Kad govorimo o unutarnjem mehanizmu suglasnosti, tu morate imati pozitivne e, poticaje za poduzeća a drugo, isto tako, morate ojačati i nefinancijsko izvješćivanje, te u tom smislu se mora jačati isto taj ovaj temelj korporativne odgovornosti e, što se tiče odgovornosti za okoliš. Evo, gospodine predsjedniče, izgleda da sam... E, potrošio sve svoje vrijeme. Ne, možete još malo govoriti. Hvala. Mogu reći da se u potpunosti slažem sa gospođom Tusa. U istinu, okolišni zakon mora biti egocentričan. Čak ako imate i štetu koja je nanesena prirodi, ali nemamo isto tako nikakve ekonomske interese koji su u igri, tu moramo ipak imati primjenjivanje e, prava, ali koje onda imamo instrumente koje se tu e, primjenjuju? Ako imamo ovaj instrument civilne odgovornosti, postavlja se pitanje ko će odgovarati. E, tu onda možete e, reći da nevladine udruge mogu postupati u ime prirode ili, na primjer, vlade. A onda si postavljate pitanje da li ćete to napraviti kroz e, sustav e, civilne odgovornosti, građanske odgovornosti ili upravnog sustava mehanizam i e, isto tako ova direktiva što se tiče oštećenja okoliša mora se primjenjivati i na e, znači e, difuzno onečišćenje. Hvala. Hvala. U istinu, ono što je izuzetno važno, ovdje smo željeli stvoriti okvir i pokazati pravni okvir koji je u ovom trenutku na snazi i u kojem smjeru možemo isto tako produbiti razmišljanje. Ako smo eh, zahvalni svim stručnjacima, eh, te u tom smislu je jako važno da, eh, da radimo na ovoj temi i dalje. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda predstavljanje projekta Elija i Fra na temu poslovanje i ljudska prava, pristup pravosuđu i učinkovitim pravnim e, lijekovima. Tu znači e, idemo na naše govornike. E, to je gospođa Dijana Valis, gospođa E, Patricija Bogodzinska i gospođa Jana Gajzodova. Ona je e, objavila izvješće što se tiče ljudskih prava i pristup pravnim lijekovima. Također bi znači pozdravio ponovno gospođu Patriciju Pogodzinsku iz e, Agencije za temeljna prava koja će, uzeti riječ na kraju naše sesije. Što se tiče projekta Elija, on se provodi zajedno sa FRA i povezan je isto tako sa izvješćima o e, dubinskoj analizi e, korporacija te isto tako korporativnom održivom upravljanju. Prvo ćemo čuti prezentacije gospođe Valis i gospođe Zove. Prvo dajem riječ gospođi Valis na pet minuta. Gospođo Valis, imate riječ, izvolite. Hvala, hvala u istinu. Privilegija mi je što mogu e, govoriti u odboru Juri. Mi smo zajedno obavljali znači taj e, posao što se tiče e, poslovanja i ljudskih prava zajedno sa FRA. Tu imamo e, uistinu ključna pitanja. Prvo, pristup pravosuđu i također pristup pravnim lijekovima na području ljudskih prava. Mi smo željeli osmisliti ovo izvješće budući da smo imali prethodno izvješće FRA vezano na istu temu. Naše izvješće uspučeno na konkretna pitanja Imamo cijeli niz autora, mi smo projektna skupina i u okviru vremena kojem je dodijeljeno ja ću vam reći nešto o temeljnim pitanjima i preporukama koje bismo željeli staviti u prvi plan. Prvo, što se tiče ovog e, vašeg rada u okviru odgovora, što se tiče dubinske analize poslovanja, jako je važno da tu imamo na umu e, odgovornost e, društva. Ako imate obveznu dužnu pažnju, znači dubinsku analizu, morate isto tako i pravnu razinu, a to mora biti isto tako povezano sa e, građanskim pravilnim lijekovima u svim sudovima. Ono što je izuzetno važno da imamo na tom području kad govorimo o kršte, kršenju e, dubinske analize da onda tu imamo i jasan pravni lijek i pristup pravnom lijeku. Druga točka je vezana za sam proces. Potreban nam je e, pravni postupak, pravni proces i u tom smislu moramo imati neki oblik udružnih tužbi, kolektivnih tužbi na europskoj razini kako bi onda žrtve imale na pravi način pristup pravnim lijekovima. U tom smislu možete isto tako se nadograditi na postojeći sustav e, koji postoji u direktivu o pravima potrošačima, na primjer horizontalni sustav udružnih tužbi. Drugo, isto tako e, govorimo o važnom pitanju privatnog međunarodnog međunarodnog prava. Tu, e, to se e, isto tako time se bavi i uredba Brussels 1, Brisel 1 i tu imamo mogućnost žrtava trećih zemalja da e, također pokreću postupke pred europskim sudovima. Što se tiče ticanja i ulaženja u Brisel 1 uredbu, to je nešto izuzetno komplicirano i tu u svakom slučaju mi mislili smo da imamo jednostavnu opciju da uvedemo obvezne klauzule što se tiče dublinske analize poslovanja i u tom smislu e, matičke tvrtke i ugovorne strane koje operiraju trećim e, zemljama e, moraju znači imati pristup istom, istim EU nacionalnim pravima jako je važno da u tom smislu imamo i pristup europskim sudovima. Mislimo da isto tako više možemo napraviti na području transparentnosti i informacije. Nacionalni akcijski planovi u tom smislu moraju biti proaktivniji, a na razini EU-a moramo također imati veći pristup i korištenje EU e, portala za pravosuđe. I na kraju, a ne manje važno, mi također smo isto e, pogledali vrlo pomno u nepravosudne pravne lijekove. Imali smo, na primjer, možda mogućnosti, u prošlosti ste već o tome raspravljalo, da e, imamo pristup što se tiče djelovanja pravobranitelja na EU razini. Da, to nije dovoljno. To pomaže u istragama, to e, omogućuje identifikacije sistemskih e, e, grešaka i tako dalje. No, to je samo dodatak, a ne alternativa sudskom postupku. U našem izvješću sve ide u istom pravcu. Zaključak je taj da nam je potreban jasan pravni lijek. Moramo imati mogućnost pristupa e, sudovima gdje ćemo isto tako imati i e, pravilnu i ispravnu pravnu zaštitu. Hvala još jednom što ste nam omogućili da vam e, predstavimo naše izvješće. On je još u obliku nacrta, u nekoliko, za nekoliko tjedana će isto tako dobiti svoj konačni oblik, a isto tako izvješće, prethodno izvješće FRA ide u istom pravcu kao i naše. Hvala. sada dajem riječ gospođi Gajdosovi na pet minuta. Gospođa Gajdosova, imate riječ. Hvala. Gospodine predsjedniče, ja ću govoriti o rezultatima istraživanja koje smo objavili 6.10. U našim istraživanja mi smo pogledali realnosti s kojima se suočavaju žrtve kad traže pravnu zaštitu vezano uz eh, zloporabu što se tiče ljudskih prava. E, mi smo isto tako uključili profesionalce i eksperte, e, eksperte diljem EU-a. Imali smo različite e, scenarije i zbilja smo sve čimbenike u samom procesu intervjuirali i uključiti. Znači imamo pravosudne i nepravosudne načine i imamo isto tako smo istraživali praktične e, proceduralne i financijske barijere. E, ono što smo vidjeli da u svakom slučaju e, pravni lijekovi nisu dovoljno poznati ili se dovoljno ne koriste. Što se tiče sudova, oni su glavni način da se postigne pravna zaštita. S druge strane ne postoji dovoljno konkretnih procedura kako bi se e, riješile e, takve e, zloporave. U tom smislu imamo isto tako cijeli niz prepreka, proceduralnih prepreka za žrtve. E, u svakom slučaju je izuzetno važno da uzmemo u obzir e, e, sve ove prepreke. Kako bismo riješili situaciju, naše izvješće ima nekoliko su, sugestija. Prvo, moramo imati promjenu obveze tereta dokazivanja i to sa žrtava na kompaniju. Također moramo i povećati pristup kolektivnoj pravnoj zaštiti, moramo podržati civilno e, društvo. Četvrto, moramo isto tako i ojačati mehanizme izvan sudova te alternative sudovima. Moramo e, revidirati postojeće pravila što se tiče pravne zaštite kako bismo e, ublažili financijske rizike za individualce. Na kraju moramo isto tako vidjeti kako riješiti izazove što se tiče postupaka, prekograničnih postupaka, revidirajući e, postojeće instrumente te također uvođenjem novih obveza, uključujući također i obvezne E, obvezne klauzule e, horizontalne dubinske analize što se tiče ljudskih prava. U svakom slučaju jako je važno da imamo tu vezu između individualaca, pojedinaca i entiteta. Jako je važno da imamo na umu sve te različite aspekte. Naravno, puno toga još više postoji u našem istraživanju, mnogo detalja. Jako je važno da u svakom slučaju e, dijelimo naše rezultate što se tiče samih izazova, te isto tako i obećavajućih praksi. Hvala još jednom na pažnju i stojim vam na raspolaganju za odgovore na vaša pitanja. Hvala, gospođo Gajdosova. Sada dajem riječ e, zastupnicima. Počinjem e, sa izvjestiteljima. Gospođo Wolters, želite uzeti riječ? Imate dvije minute. Hvala. Pretpostavljam da me čujete. Hvala na ove dvije prezentacije. U svakom slučaju se veselim čitanju izvješća u trenutku kad bude na raspolaganju. Hvala u svakom slučaju što ste danas nam predstavili ove e, ključne elemente. Da, Gospođa, gospođo Valis, vi ste rekli da bi bilo zapravo komplicirano dotaknuti se odredbi u okviru uredbe Brussels 1 i 2 što se tiče postupaka pred e, sudovima u kontekstu due diligence, e, znači e, dubinske obveze analize. Vi ste govorili isto tako da se u samom, eh, samim ugovorima treba uzeti u obzir ovaj pojam dubinske analize postovanja i da tu moramo imati znači taj aspekt obveznosti. Eh, eh, isto tako ste spomenuli vaše preference, pa bi mi bilo drago da mi kažete s pravnog aspekta koje su vaše preference što se tiče toga uključenja tog pojma u same ugovore i pravni okvir. Drugo, kad govorimo e, znači izmjenama uredbe Brasel 1 i e, e, Rim 2, željela bih nešto čuti od vas vezano uz to, a isto tako bih željela čuti na koji način možemo isto tako promijeniti tu obvezu tereta dokazivanja o kojoj ste vi, gospođo E, govorili, gospođo Gajdosova govorili. Hvala. Hvala, hvala. Gospođo Wolters, gospodine Duron, imate riječ. Izvolite. Gospodin Duron nije online. Idemo sada sa sljedećim, gospod, govor, sljedećim govornikom, gospodin Radev. Gospodin Radev izgleda isto tako nije online. Onda idemo dalje. Gospođa Fontela, jeste li tu? A gospođa Hautala, izvolite. Možete početi govoriti. Da. Znači, koliko sam shvatila, sada postavljamo pitanje vezano uz izvješće o agencije o temeljnim pravima. Da li je sada taj trenutak? Oprostite, nisam dobro čuo, veza se prekinula. Oprostite. Evo, ja postavljam pitanje da li sada razgovaramo o izvješću Agencije za temeljna prava što se tiče pristupa pravnim lijekovima u svjetlu e, povrede ljudskih prava. Uistinu, jako mi je drago što mogu vidjeti bivšu kolegicu, potpredsjednicu Europskog parlamenta, gospođu Dijanu Valis. Mi koji smo radili na odgovornom ponašanju tvrtki u ovom e, parlamentu smo isto tako imali zadovoljstvo susresti se sa predstavnicima Agencije za temeljna prava koji su nam predstavili svoje izvješće i to je bilo jako e, korisno za nas. Željela bih dodati nešto na ono što je rekla gospođa Walters. U našem poslu je ovdje najvažnije pitanje odgovornosti kad govorimo o toj obvezi dubinske analize poslovanja due diligence. U tom smislu imamo to važno pitanje pristupa pravnim lijekovima žrtvama. i tu se postavlja pitanje kako to uvesti u europsko pravo. Evo, to mi je nešto što je izuzetno važno i želja bi li čuti vaš odgovor. If you are connected, the floor is yours. Madame Aubry, vous pouvez appuyer sur le bouton speak, s'il vous plaît. Gospođo Obri, možete pritisnuti dugme Speak. Gospodine predsjedniče, gospođa Obri nije spojena. Pokušat ćemo, pokušat ćemo ju ponovo kontaktirati. Ja sad vidim da je gospodin Radev spojen. Evo, E, dajemo mu riječ dvije minute. Gospodine Radev, imate riječ. Bogodar, gospodin predsjedatel, Uvažajami kolegi, bih istao da bogodare na predstavitelji. Hvala. Želim zahvaliti predstavnicima Europskog instituta za pravo i gospođi Ivoli za predstavljanje njihove studije Potvrdilo se dojam da multinacionalne korporacije imaju utjecaja na gospodarstvo i na društvo i da zapravo time konkuriraju zemljama. Zato treba imati pregled o učincima jednog takvog utjecaja na ljudska prava. Iznad svega treba reći da treba riješiti problem nesrazmjerne podjele moći između kršenja ljudskih prava i e, međunarodnog djelovanja i poslovanja poduzeća. To vrijedi također i za gospodarske subjekte koji su prisutni na europskom tržištu. Treba iznaći e, rješenja kako bismo smanjili sporove i kako bismo olakšali odštetu. Također e, postoje različita ograničenja o zemljama članicama s time u vezi zato europskim građanima treba osigurati pristup pravnom lijeku i e, pravosuđu. Hvala gospodine Radev. Kao što vidim, preostalo nam je nešto više vremena, tako da bih zamolio gospođu Walters da ponovno uzme riječ ako želi prije nego što dam e, mogućnost govornicima, odnosno našim gostima, da odgovore na pitanja. Gospođo Walters, želite li ponovno uzeti riječ? Naravno, rado. Budući da sam imala još jedno pitanje koje nisam postavila, a to je pitanje također za Agenciju za temeljna prava. Pitanje je sljedeće. Riječ je o mojem izvješću u dužnoj pažnji i razumijem da možda niste imali vremena ga pročitati, ali u izvješću smo pokušali stvoriti fora necesitate, što je, mislim, spomenuto. Dakle, moje pitanje je sljedeće. U izvješću stvaram nužnu vezu između zemlje članice gdje ima sjedište matična tvrtka sa pristupom pravosuđu državljana trećih zemalja i tu kažem da ako ti državljani ne mogu pristupiti pravosuđu u zemlji gdje je nastala šteta, to znači da trebaju imati pristup pravosuđu u zemlji članici koja je sjedište matične tvrtke koja je odgovorna za štetu. Dakle, smatrate li da je ta veza dovoljno jasna i korisna? Evo, nadam se da sam dobro objasnila, a ako nisam, rado ću razjasniti. Hvala. Hvala, gospođo Walters. Sada ću zamoliti naše goste da daju odgovore na pitanje. Gospođa Gajosola, izvolite. Hvala na pitanjima. Odgovorit ću na jedno po jedno. Kada je riječ o forum shoppingu, to stranke čine s obzirom na prekograničnu prirodu poduzeća i sporove. Nažalost, veza je jako loša i teško je bilo što razumjeti.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 To je još nešto što se postavilo kao pitanje u nekim slučajevima i, i to treba imati u vidu, odnosno osim rasprave o obveznoj dužnoj pažnji postoje i druge inicijative, druga postojeća prava i zakonodavstvo koji su važeći ili koji dolaze i koji mogu biti korisni za rješavanje pitanja kršenja ljudskih prava. Ako se omogući žrtvama ili nevladinim organizacijama pristup informacijama, to bi moglo pomoći u prikupljanju potrebnih dokaza kako bi se pristupilo sudovima i postoje tu druge inicijative poput e, rasprave o postojećem prijedlogu o direktive o reprezentativnim postupcima i to je nešto što se razmatra i treba uzeti u obzir kada se razmatraju različiti različite mogućnosti pristupa pravosuđu žrtava povrede ljudskih prava. Kada je riječ o pitanju briselskog režima, mogućnost odabira suda ili imanja pristupa sudovima u Europskoj uniji ili u SAD-u ili van Europske unije gdje se ne može dobiti pristup mm, pravosuđu, dakle u neeuropskoj zemlji. Vidimo da postoji sustav koji omogućuje traženje bravnog lijeka i u trećim zemljama i to je već spomenula izvjestiteljica. thank Hvala. Gospođo Gajdosova, e, zamolio bih gospođu Pogodinsku da doda nešto ako želi ili govori na neko pitanje. Ako to želite, onda možete uzeti riječ. Dear Dobar dan, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Da, između ostalog i mi smo preporučili mogućnost nažalost veza je loša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 Hvala svima i hvala na pitanjima i raspravi. Glavno pitanje koje čini se da je upravljeno meni odnosi se na forum necesitacis. Želim biti jasna. Drago nam je što se ti slučajevi nastoje obraditi unutar europske jurisdikcije i sukladno europskom pravu, ali to je i pitanje politike u praksi, odnosno želi se koristiti velike međunarodne pravne instrumente poput Brisla 1 i Rima 2. I to je kao da uzmete malj da biste otvorili orah jer ako se to ponovno otvori doći će i do drugih posljedica, ne samo do željenih. I ako e, uzmemo samo forum necesitatis, kada smo e, radili na rijeku, to se nije dogodilo, no možda je sada situacija drugčija, no postoji opasnost da neće doći do toga, ali svašta bi se moglo ipak dogoditi. To je ogromna opasnost. Postoje zemlje poput Danske koje su se izuzele iz pravosudnih pitanja kako ne bi e, trpjele te učinke. Tako da postoji rasprava između pravnika i akademika o jednostavnijoj metodi, odnosno dužnoj pažnji kojom bi se postiglo isti ishod i to možda na brži i jednostavniji način, odnosno korištenjem obveznih ugovornih klauzula kao dio zahtjeva za dužnom pažnjom i na taj način bi multinacionalne korporacije podvele pod europsko pravo svoje izvođače ili podugovaratelje u trećim zemljama. Dakle, to je drugčiji način, drugčiji pristup pri istom problemu, ali daje rezultate koje Europska unija želi. Možda je to kratkoročno jednostavniji put dolaska do cilja, ali svjesni smo toga da je riječ još o raspravi, a ono što mi želimo učiniti jest jednostavno predložiti jedno praktično rješenje. Hvala i želim kolegama sve najbolje u radu na ovom doista potrebnom zakonodavnom prijedlogu. Hvala. Hvala gospođo Voles, hvala gospođi Gajdosova i hvala gospođo i Pagodinski na njihovim doprinosima i sudjelovanju u raspravi. Doista cijenimo vaš rad i kao što ste čuli od gospođe Walters, izvjestitelji i zastupnici su uzeli na znanje vaše napomene i izvješća. A sada prelazimo na posljednju današnju točku dnevnog reda, a to je e, razrječnica za, europski, za proračun e, za Europski sud. I dajem riječ izvjestitelju, gospodine Le Breton. Dakle, brojke različnice Europskog suda su dobre. Vrlo ću kratko spomenuti samo najviše. Što se tiče stope iskorištenja e, odobnih sredstava, tu imamo 98%, e, zatim 97% e, što se tiče zauzetih mjesta za zaposlenike, Zatim vidimo da imamo i dobre rezultate što se tiče suda kada se radi o e, drugim čimbenicima brojka prihvaćenih slučajeva je također sada viša, e, iznosi preko 1900 slučajeva ove godine. Ima preliminarni mehanizam za prihvaćanje zahtjeva koji je stupio na snagu 2019. godine upravo kako bi sud prihvaćao samo one zahtjeve koje su, koji su najpotrebniji. E, zaključeni slučajevi Prošle godine su iznosili 1739 slučaja, što je vrlo dobra brojka, iako je to 30 slučajeva manje naspram 2018. E, godine. 2018. E, godine. Zatim isto tako imamo i sve više žena, zaposlenika na Europskom sudu pravde, Trenutno 39% zaposlenika čine žene, naspram 37,5% godinu prije. I možemo reći da je čaša napola puna, dakle nismo još uvijek postigli eh, potpunu pravnost, ali smo na dobrom putu. I zatim zadnja brojka, zadnji element, to jest koji je jako zanimljiv, je to što je sud poslušao preporuku koju smo mu mi dali u našem izvješću odbora Juli prije godinu dana i stoga su e, dostupno objavili neke dokumente na svojim internetskim stranicama, kao što smo mi to i predložili i to je jako dobra vijest. Jedna brojka je zabrinjavajuća, a to je zato što ima e, povišenje od 7% slučajeva koji su još uvijek u tijeku i tu imamo dosta lošije statistike i to, na to moramo još pripaziti. I na kraju bih zaključio time što ću reći nešto o udvostručenju sudaca. Znamo da smo na progresivan način odlučili da će doći do udvostručenja sudaca. U tom razdoblju smo rekli da ćemo na 56 sudaca podići broj sudaca, a sada nakon Brexita bi taj broj sudaca trebao biti 54, a trenutno imamo 52 suca na tom sudu, što je dosta dobro. Treba ipak posjetiti da Europski Europski sud je 2017. godine zatražio da se to udvostručenje sudaca napravi do kraja 2020. godine. Naravno sad imamo ovu krizu sa koronavirusom i stoga kasnimo, ali ipak evo treba podsjetiti na ono što je Europski revizorski sud zatražio i što bih ja vrlo rado vidio da se ostvari. Evo, to je ono najbitnije što sam htio spomenuti. Hvala vam. Thank you very much, Mr. I'll give now the floor to Mr. Radev. Mr. Radev, the floor is... Hvala, gospodine Lebreton. Dajem riječ gospodinu Radevu. Gospodine Radev, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Poštovani kolege, želim zahvaliti gospodinu Le Bretonu na iznošenju stajališta o razrješnici Europskog suda za 2019. godinu. Kada je riječ o strukturi izvješća, želim istaknuti da je sada to razumljivo i da se ovime ističe što je ova europska institucija ostvarila također. Pozdravljam i reformu sukladno protokolu 3 i taj novi mehanizam omogućuje sudu da dopusti pozivanje na to samo kada postoji E, kada to dovodi do dosljednog razvoja europskog prava. Ova reforma je dovela do nove primjene što u posljednje, u posljednje godine, naročito u području intelektualnog vlasništva je dovela do bolje primjene zakonodavstva. U stajalištu se govori o sedmopostupnom povećanju ali kada uzmemo mm, pravnih akata, ali kada uzmemo ukupan broj pravnih akata u obzir, to nije posebno veliko povećanje. Želim također ukazati na pozitivan razvoj u digitalnom području što e, znači lakši pristup e, i e, dodatnim pravnim aktima, stvaranje registra za pristup javnosti, što će još dalje olakšati rad sudu. Hvala vam na pozornosti. Hvala gospodine Radev. Ako gospođa Obri nije na vezi, onda ćemo nastaviti dalje prema popisu govornika. Je li gospođa Abri na vezi? Nije. Dakle, gospodine Lebreton, želite li ponovno zaključiti raspravu ili ste zadovoljni? merci, monsieur le président. Je n'ai rien à... Ne, hvala gospodine predsjedavajući, nemam ništa još da dodati. Zahvaljujem gospodinu Radevu na primjedbama. Thank you Hvala lijepa svima. Mnogi su bili odsutni i danas, tako da smo završili i brže nego ranije. Hvala na suradnji svima i ako nema ništa po točkom razno, vidimo se opet u četvrtak na zajedničkom sastanku sa Avkom, Libeom i Petijem od 13.45 do 15.45 i e, od 16.45 do 18.45 i nakon toga sljedeći sastanak će se održati 16. studenoga u ponedjeljak u vrijeme koje treba tek odrediti. Želim vam eh, siguran ostanak u Briselu ili u vašim kućama. Čuvajte se.